E, u redu, sada je prošlo osam sati, a s obzirom da ima kolega koji bi htjeli što prije ovo obaviti, jer imamo i sastanke izaslanstava, a i neki od nas bi htjeli ići na plenarnu sjednicu, pa predlažem da počnemo s radom. Otvaram, znači, sastanak odbora za razvoj. E, molim vas da usvojimo dnevni red. U redu, hvala. Druga točka priopćenja predsjednice, ali ja nemam nikakvih priopćenja. Dakle, onda treća točka glasanje o uspostavi instrumenta za doprinos stabilnosti i miru. Radi se o članku 53 plus E, o tome je, e, to je razmatrao odbor za vanjsku politiku, vrlo osjetljivo pitanje, mnogo se o njom diskutiralo, e, naš izvjestitelj Pavo Verenen je mnogo raspravljao o tome sa odborom za vanjsku politiku. Evo, gospodin Verenen imate riječ da hvala, imali smo, imamo sada nekoliko sastanaka izvjestitelja u Sjeni, pa ću vrlo kratko reći nešto o ovom osjetljivom pitanju. E, na neki način znamo unaprijed kako će biti ishod glasanja i vrlo mi je žao što mi u ime odbora za razvoj ne možemo ovdje zauzeti snažnu poziciju s interesu e, razvoja. E, u afet postoje drugačija mišljenja, no mislim da bi naš odbor morao moći imati snažnu politiku usmjerenu na razvoj. Znam da neki ljudi misle da ako se isključe financiranje razvoja e, i da je to važno. To nije baš moje mišljenje mišljenje. Ja smatram da je važnije e, važnija sama priroda izgradnje kapaciteta, dakle priroda onoga što komisija predstavlja. Kako se može reći da se tu radi o razvoju ako, su, ako se ne poštuju pravila e, politike razvoja i kako se pravni temelj može smatrati e, prilikom za razvoj ako se ne slijede pravila e, politike razvoja. Ja to smatram vrlo važnim načelom. E, ako dođemo e, u situaciju u kojoj dakability neće biti uključen, onda bih ja rekla da za 1 i 4 trebamo glasati protiv. Dakle, ja ću u tom slučaju dakle, glasati protiv i povući svoje ime sa tog izvještaja. Dakle, to vam želim vrlo snažno iznijeti svoje takvo stajalište. Ali moram reći da eto, nažalost, unaprijed znam kakav će biti rezultat tog glasanja. Ali evo, htio sam vrlo jasno vam ovo reći. Hvala. Predlažem da odmah krenemo na glasanje. Prvo bih htjela samo jedan test da napravimo, jer u prethodnom glasanju je bilo neki problema. Evo, molim vas sada kao test. Dakle, testiramo, otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Ne, jedna osoba nije pritisla gumb. Jeste li svi pritisnuli gumb pred sobom? Dakle, ovo je sada provjera test, jer prošli put smo imali nekih poteškoća. Dobro, e, zatvaram glasanje. Dobro, izgleda da sve radi. Sada onda započinjemo pravo glasanje, samo glasanje. Počinjemo sa amandmanom broj šest, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 43 i 44 zajedno. Sada prelazimo na amandman treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani, provjera. Provjera u odnosu na amandman 46. Glasite, molim. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani, odbija se. 49. za, oprostite, 47. E, kompromis 2, za, protiv, suzdržani. Molim da, da provjerimo. Molim vas socijalisti malo jasnije da kažete što je stališta kompromis broj 2. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Da, zatvaram. Usvaja se. Da, brzo i ako mi jasnije pokažete ko vodi za prikaze socijaliste i demokrate, onda ću, ok, vas ću gledati malo više. Dobro, amandman 51. i taj pada. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 53. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 53. za? 53. za? Protiv? Suzdržani? Provjera za amandman 53. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis broj 1 za. Kompromis, kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Provjera za kompromis broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman broj četiri za, protiv, suzdržani, odbio se. Amandman 54. je povučen. Kompromis broj 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći se ne razmatra. Znači amandman 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. za, protiv, suzdržani, provjera za amaman 57. Otvoram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 59. Za? Protiv? Suzdržani? Taj se usvaja na 60. za, protiv, suzdržani, usvojeno. na 61. za, protiv, suzdržani, odbija se. na 62. za, protiv, suzdržani, usvojeno. na 63. za, protiv, suzdržani, odbijeno. na 64. za, odnosno zajedno 64 65 za protiv odbija se 66 za protiv suzdržani odbija se 67 za protiv suzdržani usvojeno 68 za protiv suzdržano odbijeno 69 za protiv suzdržani usvojeno 70 za protiv suzdržani usvojeno 71 Oprostite, 71, 72, 73, svi zajedno, za, protiv, suzdržani, provjera. Dakle, 71, 72, 73, provjera, otvaram glasanje. Mislim da je usvojeno, ali otvaram glasanje. Zatvaram. Da, usvojeno je. 74. za, protiv, suzdržani, odbija se. 75. za, protiv, suzdržani, Molim da provjerimo. Amandman 75. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 76. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 5. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 77. Za protiv, suzdržani, usvaja se. 78. za, protiv, suzdržani, odbija se. Malo nisam to jasno vidjela što socijalisti kažu. 79. za, protiv, suzdržani. Provjera, e, glasanja. Jeste li sve glasali zatarom? Da, usvojeno. 80. za, protiv, suzdržani, usvaja se istom većinom. Uvodne izjave, e, amandman 12. za, protiv, suzdržano, usvojeni. Amandman 13. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, odbija se. 21. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, pardon. Usvaja se velikom većinom. Ispričavam se. Amandman 28. Za, protiv, suzdržani, odbio se. Amandman 29. i 30. i 31. zajedno. Za, protiv. Dakle, 29. i 30. i 31. zajedno. Ne, oprostite. Ne, kompromis peti je usvojen, tako da su 25. i ovi drugi se ne razmatraju. Zbog toga smo prešli na 20. E, imali smo 28. sa koji smo glasali i sada zajedno glasamo za 29. 30. i 31. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, provjera za amandman 33. otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojenim. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, pardon, nešto Jesmo to sad već glasali? Bila, to smo ispravili. Dobro, znači sad prelazimo na 36. Amandman 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. i 41. zajedno, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Citati. Ignacija Korao je htio nešto reći tu. Da, hvala. E, predložio bih jednu, ispravku oko amandmanima 8. i 9. a mislim i u 7. Dakle, prebacio bih u uvodne izjave. Da, mislim da bi to morale biti uvodne, e, da, jel možda bi bio pravni problem bi nastao ako bismo pogrešno glasali Znači to sada postaju uvodne izjave. Svi koji su za 897 kao uvodne izjave. Za, protiv. E, usvaja se. E, amandman Amadman Za, protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 11. se ne razmatra i onda o cijelom mišljenju kao prema ovim izmjenama. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 13 naprema 8 usvojeno je uz jedan suzdržani. Znamo e, da gospodin Verone možda nije zadovoljan. Da, u redu, ja onda u tom slučaju povlačim svoje ime, znači neko drugi će morati pregovarati u ime našeg odbora. U redu, dobro, čini se da ću ja to nekako morati preuzeti. Dobro, znači otud idemo dalje. Hvala vam kolege na sudjelovanju, hvala prevoditeljima i tajništvu. Vrlo smo učinkoviti bili. Hvala, doviđenja.